sa glasanjem i izvješće Negresku, mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, jedinstveno glasovanje, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. votazione Zatvaram. Usvojeno. Izvješće Novakov mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. tutti. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Izvješće Fernandez, nacrt izmjene proračuna. Amandman 1. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Dakle, uvodna izjava E. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Glasujemo sada o rezoluciji. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. votazione chiusa zatvaram usvojeno izvješće imenovanje člana revizorskog suda e, gospodin Samo Jerb. dakle tajno glasovanje otvaram glasovanje votazione zatvaram usvojeno. Izvješće Šoltes, imenovanje člana revizorskog suda, gospodin Mihajl Skozlovs. Opet tajno glasovanje. Otvaramo glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Usvojeno. Izvješće Šoltes, imenovanje člana revizorskog suda, gospodin Jan Gregor. I dalje, dakle, tajno glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Usvojeno. I opet izvješće Šoltes, imenovanje člana revizorskog suda, gospodin Ladislav Balko tajno glasovanje. Otvaram glasovanje. La Zatvaramo glasovanje. Usvojeno. I još jedno imenovanje člana revizorskog suda. Gospodin Vojčehovski. Tajno glasovanje. Otvaram glasovanje. La votazione Zatvaram. Odbija se. E Sada prelazimo na prigovor u skladu sa člankom 106 poslovnika koji se tiče produljenja odobrenja aktivne stvari glifosata prijedlog rezolucije odbora ENVI. Stavak 1, amandman 44, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Respinto. E quindi passiamo alle... Odbija se, prelazimo na amandman 9, poimenično glasovanje. Votazione aperta. La votazione è chiusa Zatvaramo glasovanje. Odbijeno. Amandman 32. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Osvojeno. Amandman 33. Poimenično glasovanje. La votazione è Zatvaramo glasovanje. Usvojeno amandman 34 poimenično glasovanje. La votazione chiusa. Otvaramo glasovanje. Usvojeno. Amandman 35 poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Odbijeno stavak 2 amandman 10 u devet dijelova. Prvi dio podignimo ruke tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Usvojeno. Treći dio i dalje poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Četvrti dio, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram. Usvojeno peti dio, podignite ruke, tko je za? Protiv? Suzdržani, usvojeno. Šesti dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram. Usvojeno sedmi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram. Usvojeno osmi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram usvojeno. Deveti dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione Zatvaram. Usvojeno. Amandman 45, pet njom se ne razmatra. Amandman 11. Imamo usmeni. Amandman kolegica, kolege izvolite. Il microfono, prego. Mikrofon, molim vas. Funkciona? Benissimo. Ah, sì, grazie. Eh, monsieur le Président, Gospodine predsjedniče, eh, ovaj, eh, zbog kompromisa kako bismo približili mišljenja, mi predlažemo sljedeći amandman za amandman 1 maksimalno produženje na 7 godina to će dozvoliti komisiji da aktivnu substancu e, povuče e, ako e, se više ne ispunjavaju kriteriji odobrenja. Hvala. Imamo li protivljenje ovom usmenom amandmanu? Imamo li 40 parlamentaraca koji će se ustati? Nemamo. Onda stavljamo na glasovanje ovako izmijenjen amandman broj 11, dakle u dva dijela. Prvi dio. Otvaram glasovanje. Scusate, Ispričavam se, zaustavimo se. Ispričavam se, veli predsjedavajući. Imamo 40 parlamentaraca koji se protive. Rekao bih da da. E eh, koji je problem? Ne, nije kasno. Ispričavam se, veli predsjedavajući. On je ring. Očito su eh, kolege koji su se protivili dobili jedan prijevod koji je nešto malo kasnio i napravili su ono što su htjeli napraviti. To smo mi od njih tražili, dakle, ukoliko se protive. I zato moramo poštovati njihovu slobodu izbora. Bilo ih, jer ih bilo 40, jest. Dobro, dakle, ne razmatra se usmeni amandman. Prelazimo dakle na ova, prva, na ova dva dijela amandmana broj 11. Prvi dio poimenično glasovanje, otvaram glasovanje.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 Amandman 20 se ne, se ne razmatra. Amandman 46 i dalje poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 47D. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 36. Podignite ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 12. Podignite ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvojeno. Amandman 48. Želite provjeru? Dobro. Dakle, amandman 12. Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 48. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. La votazione Zatvaram. usvojeno. Amandman 49 u dva dijela. Pojmenično glasovanje prvi dio. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Drugi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 37. Podignite ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 38. Amandman 37. Veli procedavajući provjerimo. Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 38, podignite ruku tko je za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 50, podignite ruku tko je za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 13 u dva dijela. Prvi dio podignite ruku tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio tko je za. Protiv suzdržani, provjerimo. Otvaram glasovanje. La votazione Zatvaram. Usvojeno. Amandman 51D. Podignite ruku tko je za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 14. Podignite ruku tko je za. Protiv suzdržani, usvojeno. Amandman 19, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 21, podignite ruku tko je za. Protiv. Suzdržani, usvojeno. Amandman 1, tko je za. Protiv. Suzdržani? Odbijeno. Amandman 15. pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 16. pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. La votazione. Zatvaram. Odbijeno. Imamo tak 30, 39D, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 2, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. odbijeno. Amandman 17, dakle uvodna izjava D, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. Uvodna izjava E, amandman 40D, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. odbijeno. Amandman 3 u dva dijela, prvi dio poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Odbijeno. Drugi dio, dakle i dalje poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. La è chiusa. Zatvaram. Usvojeno amandman 4 u dva dijela, prvi dio, dignite ruku tko je za protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 41, tko je za? Želite provjeru? Dobro. Dakle, drugi dio. Otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 41. Podignite ruku tko je za. No, ispričavam se, ne razmatra se broj 41. Dakle, uvodna izjava o amandman 5. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. Uvodna izjava R, amandman 42D, Pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 6, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Odbijeno. Uvodna izjava u poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Amandman 43D. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 7. pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. Uvodna izjava duplo V. Amandman 8. Podignite ruku tko je za. Protiv suzdržani, usvojeno. Amandman 18, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 22, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione... Zatvaram. Usvojeno. Amandman 23, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 24, podignite ruku tko je za. Protiv. Suzdržani, odbijeno. Amandman 25. Želite provjeru? Dobro, provjerimo. Dakle, amandman 24, otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 25 poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Approvato. Usvojeno. Amandman 26 podignite ruku tko je za? Protiv. Suzdržani ako ne podignete e, ruke, onda nije jasno što se dogodilo. Provjerimo to. Otvaram glasovanje. La chiusa. Zatvaram. Usvojeno amandman 27. Podignite ruku tko je za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno provjerimo. Otvoram glasovanje. Amandman 27. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 28. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. votazione chiusa zatvaram usvojeno amandman 29 podignite ruku tko je za protiv suzdržani usvojeno amandman 30 tko je za protiv suzdržani odbijeno provjerimo otvaram glasovanje Votazione chiusa. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 31. Podignite ruku tko je za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo. Bolje je da provjerimo. Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram usvojeno sada glasujemo dakle u cijeloj rezoluciji opet poimenično glasovanje otvaram glasovanje votazione chiusa zatvaram usvojeno Prelazimo na izvješće Kalnijete. Europska unija u globalnom okruženju koje se mijenja. Netko je zatražio riječ? Ne. Dobro, dakle nakon stavka tri. amandman jedan u tri dijela. Prvi dio, podignite ruku, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za? protiv, suzdržani. Provjerimo, dakle, otvaram glasovanje. La chiusa. Zatvaram. Odbijeno. Treći dio, podignite ruku tko je za. Protiv. Suzdržani usvojeno. Stavak 5, originalni tekst u dva dijela, prvi dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Usvojeno drugi dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La Zatvaram. Usvojeno. Stavak šest, izvorni tekst u tri dijela, prvi dio, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. votazione Zatvaram. Usvojeno drugi dio, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Usvojeno treći dio i dalje poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Stavak 9, izvorni tekst, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Usvojeno. Stavak 10 u tri dijela, poimenično glasovanje, prvi dio, otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Usvojeno drugi dio. Otvaram glasovanje. La Zatvaram. Usvojeno. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Votazione Zatvaram. Usvojeno. Stavak 11. Izvorni tekst. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno stavak 12, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno drugi dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Stavak 17, izvorni tekst u dva dijela. Dignite ruku tko je za prvi dio. Protiv. Suzdržani. Usvojeno drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Stavak 23 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno drugi dio. Tko je za? Protiv suzdržani, usvojeno. Stavak 26, pojmenično mm, glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 27, izvorni tekst, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. votazione è chiusa. Zatvaram. Usvojeno. Stavak 45. Amandman 2. Tko je za, podignite ruku. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Uvodna izjava C. U dva dijela. Prvi dio. Protiv. Tko je suzdržan? Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Pod naslov nakon uvodne izjave N, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno, ali provjerimo. Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram. Respinto. Odbijeno. Glasujemo sada o cijelokupnoj rezoluciji, dakle poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram glasovanje. Usvojeno čestitamo izvjestiteljici Kalnijete. Alla relazione Izvješće Meseriš, dakle provedba i preispitivanje strategije Europske unije za Srednju Aziju, stavak 3, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio, podignite rukat tko je za. Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Otvoran glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Stavak 65, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Stavak 89, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 90, poimenično glasujemo, otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram glasovanje. Usvojeno stavak 110, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 140. Želite provjeru, veli predsjedavajući? Dobro, drugi dio. Provjerimo onda drugi dio stavka 110. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. A trebate dići ruke, jer je nemoguće ovako pogađati. Stavak 149, izvorni tekst. Ko je za? Protiv? Suzdržani. Rekao bi da je usvojeno, ali provjerimo jer će biti bolje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 145, amandman 1. Podignite ruke tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Glasujemo sada o cijeloj rezoluciji. Poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Čestitamo izvjestitelju, zastupniku Meserišu. Prelazimo na prijedlog rezolucije o epidemiji virusa Zike. Prijedlog rezolucije odbora ENVI. Amandman 5 stavka 7 podignite ruku tko je za. Protiv. Suzdržani odbijeno. Amandman 6. Provjerimo. Amandman 5. otvoran glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 6. Podignite ruku tko je za protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 1, stavka 10, podignite ruku tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Stavak 13, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 15, izvorni tekst u pet dijelova, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četvrti dio, tko je za. Dobro, treći dio, provjerimo treći dio. Otvaram glasovanje. No, sulla terza. Treći dio. Drugi je bio jasan, veli predsjedavajući. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Četvrti dio, podignite ruku tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Peti dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 2, stavak 19. Podignite ruku tko je za protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na stava 33 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava M, amandman 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava U, amandman 3, podignite ruku tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada glasujemo o rezoluciji u cijelini, podignite ruku tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. E adesso passiamo Sada prelazimo na stanje u Poljskoj. Prije nego što pređemo na prijedlog rezolucije, imamo jedan prijedlog od gospodina Kamala koji je tražio riječ. Izvolite, imate riječ. Puno hvala. U ime kluba ECR eh, predlažem odlaganje glasovanja po pravilima 185 eh, i 190. Povjerenik je prošli tjedan otputovao u Poljsku za dijalog sa poljskom vladom. Eh, bio je vrlo konstruktivan razgovor. Gospodin Timmermans ponovo ide u Poljsku. Predlažem da odložimo ovo glasovanje do kraja tih razgovora. Sigurno svi eh, više volimo dijalog od nabacivanja blatom. Ovaj dom treba pomoći da se ovo pitanje riješi e, na miran i prijateljski način e, prema tome moramo e, sve učiniti da pomognemo razgovore između komisije i poljske vlade ova rezolucija nije političke prirode i molim da svi pristanu na ovaj prijedlog dobro čujmo onda imamo li govornika za ovaj prijedlog Zastupnica Višnjevska je zatražila riječ. Izvolite. Hvala, dame i gospodo. 15. E, siječnja smo zamolili Europsku komisiju za pravnu osnovu za upletanje komisije unutarnja pitanja Poljske. Tražili smo e, da se pokaže gdje u ugovoru postoji osnova za ovo uplitanje. Prošla su tri mjeseca, mi nismo dobili odgovor, e, dok je rok za odgovor šest tjedana. Komisija ne može navesti osnovu za ovo upletanje upletanje u ugovoru zato što takva osnova ne postoji. E, upletanje u interna pitanja države članice je protiv načela ugovora o Europskoj uniji. Stoga pozivam da se ova odluka ne, ova rezolucija ne odgodi e, sve dok se ne e, kaže koja je pravna osnova. Liječnik će izliječi sam sebe. Vi tražite pravo u Poljskoj, a štetite europskom pravu. Bili ste vrlo jasni, zastupnice. Ima li netko tko želi nešto reći protiv ovog prijedloga? Evo, predsjednik Pitelo, izvolite, imate riječ. Ja bih skromno podsjetiti cijelu ovu vječnicu. Da, je, da su zemlje slobodne pridružiti se Evropskoj uniji, nitko ih na to ne sili. To biraju sami građani. Ali u trenutku kada zemlja uđe u Evropsku uniju, onda se mora držati pravila i odluka Evropske unije. Dakle, ne govorimo o miješanju već o legitimnom interesu od strane europske institucije za ono što se događa unutar vlastite obitelji, jer je Poljska dio naše obitelji i mi se zanimamo za sudbinu poljskih građana. Ova rezolucija nije ništa drugo doli nastavak Venecijanske konvencije. Ona je jasno govorila i mi tražimo da to poštuju poljske vlasti. Hvala lijepo predsjedniče Pitela, veli predsjedavajući. Stavljam na glasovanje prijedlog da se predlog odgode, onako kako je predložio zastupnik Kamal, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione glasovanje. Odbija se. Sada prelazimo na prijedlog rezolucije, dakle pet političkih klubova, stavak 10 amandman 3, podignite ruku tko je za. Protiv? Suzdržani? Provjerimo, otvaram glasovanje.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 je 1, uvodna izjava P, podignite ruku tko je za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Nakon uvodne izjave P, amandman 2, poimenično glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Stavljam na glasovanje rezoluciju, dakle u cijelosti, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Allora, terminano qui le votazioni. Završili smo sa glasovanjem i sada prelazimo na obrazloženja glasovanja. Pričekat ćemo da kolege napuste vječnicu. Komisione.